Ladies and gentlemen, uh, good morning. Please be seated. We start our proceeding. Dobro jutro. Evo, započet ćemo sada s drugim dijelom našeg sastanka, što smo ga začeli ranije. Nastavljamo s dnevnim redom, usvojenim jučer. Prelazimo na temu borbe protiv piratstva u Africi. Pozdravljam tri gosta, gospodin Adrian van der Meer, evo, je upravo stigao. Pozdravljam dakle naša tri gosta gospodina Alana Kola. On je iz regionalnog ureda za program za transnacionalni kriminal, specijalista za Afriku, zatim gospodina Markusa Hubena, koji e, je iz Europske službe za vanjsko djelovanje kontaktne skupine za piratstvo. Dok je treći gost Adrian van der Meer iz Europske komisije. Dat ću najprije riječ gospodinu Kolu koji će uvesti ovu temu. E, hvala lijepa. Hvala što um, mi dajete priliku da Europskom uh, parlamentu uh, što radi Ured Ujedinjenih naroda o uh, drogama i kriminalu. Mi sudjelujemo u pitanjima piratstva. U početku smo se bavili njima u Somaliji od 2009. godine. To sve radimo u tjesnoj suradnji s Europskom unijom i to u svim aspektima našeg rada. Naš ured za droge i kriminal u Ujedinjenim narodima predstavlja specijaliziranu agenciju koja se bavi pitanjima droge, kriminala i terorizma. Ja se specijalist za transnacionalni organizirani kriminal na moru. Naši odnosi e, s Europskom unijom i sadašnja situacija je nešto što vam htjelim predstaviti, ono što radimo u istočnoj i zapadnoj Africi. Od 2009. godine tjesno surađujemo s pomorskim snagama Europske unije. Imali smo vrlo učinkovitu misiju u Indijskom oceanu. Puno smo s njima surađivali naša organizacija razvija e, pokusne centre u e, Tanzaniji, Mauriciju, Sejšelima. E, to su centri za suđenje gdje bi se dakle mogli suditi pirati. Način na koji radimo je sljedeći. Pomorske snage Europske unije na četiri mjesta predaju e, gusare i e, mi onda e, se osiguramo da te osobe imaju pravično suđenje i da budu u istražnim zatvorima u dobrim uvjetima. U NDC je dakle surađivao na svim tim mjestima u eh, Keniji, Sešelima i na Mauricijusu. Mladi, eh, mlada osoba je iz Somalije koje se sumnjiči eh, za piratstvo se tako stavi u te na te, e, dakle, transferirana i negdje je suđena u toj regiji. Uvjeravam vas da je otprilike 300 takvih e, osoba do sada suđeno u dobrim uvjetima. U Indijskom oceanu postoje program Masai gdje smo pokušali osigurati da e, zemlje s kojima smo surađivani ojačaju vlastito pravo suđe kako e, bi se tamo moglo pravično suditi ne samo za kazneno djelo piratstva, već i za druga kaznena djela. <clears throat> Europska unija više je sudjelovala u obuci dok smo mi više osiguravali opremu kontaktna skupina za piratstvo na obalama Slomalije koju ću sada spomenuti je zapravo model za e, situaciju vezano za e, kazneno djelo koje se novo pojavilo. E, s našeg stanovišta mi uvelike podržavamo pravnu skupinu tamo. Vama iz parlamenta će sigurno biti zanimljivo saznati da se puno radi na pitanjima prava, uključujući i e, to kako se prebacuju osobe s europskih brodova u centre za suđenje, jer je to zapravo složeno pitanje, zatim e, prebacivanje u zatvore u Somaliju koji su zatvori za izdržavanje kazne, a isto tako radimo stvari vezane za djelatnike u sigurnosti i e, drugi dakle aspekti vezani za zakonska pravna pitanja. Što se tiče zapadne e, Afrike, tu je situacija nešto drugačija. Mi se, smo tu angažirani na jednom možda e, malo užem problemu. Surađujemo s Interpolom, radimo puno na provođenju javnog reda i mira u priobalnom pojasu Zapadne Afrike. E, pravosudni režimi tih zemalja Zapadne Afrike nisu se ranije bavili tim pitanjima, pokušavamo modernizirati njihov pravni sustav i isto tako radimo na suradnji između tih država i e, e, međunarodnih organizacija, među inima i međunarodnu e, pomorsku organizaciju. Dodao bih još da se u jugoistočnoj Aziji sada pojavljuje jako puno oružanih pljački kao u zapadnoj Africi i piratstva kao u istočnoj Africi. E, pirati koji kreću iz Somalije jako puno e, su, su, su uspjeli ostvariti veliki profit i to je potaklo mnoge e, u kriminalce u drugim dijelovima svijeta da na isti način ostvare profit. Htio bih dati još nekoliko primjedbi uz dozu opreza. Ne smijemo uopće sumnjati u to da se piratstvo može vratiti u Istočnu Afriku. Posljednji napadi bili su prije dvije i pol godine, ali uvjeti koji su doveli do toga, okolnosti koji su doveli do toga da 2007. 2008. piratstvo u Somaliji započne e, su i sada e, tamo. E, još uvijek nema pravne države u e, tim dijelovima svijeta, naročito u Puntlandu i e, jugo, e, u središnjoj južnoj Somaliji. Istovremeno broj napada se jako smanjio. U posljednjih 30 mjeseci nije ih bilo zato što se mnogi elemente, e, zahvaljujući mnogim elementima od učinkovitih pomorskih snaga do e, sigurnosnih, odnosno zaštitara koji rade na brodovima. I posljedna primjedba u Istočnoj Africi još uvijek ima 26 talaca u Somaliji, nekada ih je bilo 750. Prošlog tjedna četvero je osoba oslobođena koje su sve skupa proveli pet godina u kao zatočenici i to u vrlo teškim uvjetima. somalijski pirati i e, osobe koje se sumnječe za piratstvo se sada nalaze u zatvorima u 21 zemlji. Zahvaljujem se Europskoj uniji koja e, je, nas je podržala, moramo zahvaliti i toj 21. državi koja je primila mlade somalice koje odslužuju duge zatvorske kazne u svoje zatvore. Ne smijemo nikako smatrati da su e, da je Indijski ocean sada e, sada prostor na kojem nema kaznenih dijela. Heroin se toliko pojavio u Indijskom oceanu kao nikada ranije i nikada u proteklih 20 godina nije ga bilo toliko na moru. Mnogi sudjeluju, koji su sudjelovali u piratstvu, sada zapravo krijumčare heroin, e, krijumčare naoružanje i e, mnogo drugoga. To su jednostavno kriminalci. 2011. godine u zapadnoj Afrikom prošla je velika količina heroina koja vrijedi e, mnogo novca. Dakle, zapravo se radi o nečemu što se tiče i tekako svih nas, jer većina toga e, kokaina završi u e, Europi. Dakle, e, u NDC uveliko cijeni suradnju sa Europskom unijom kada radi na područjima e, istočne, zapadne Afrike i jugoistočne Azije. To je partnerstvo zaista u proteklih šest godina vrlo smo blisko surađivali. Hvala. Hvala lijepa gospodine Kol. Za vrijeme rasprave imat ćete sigurno puno više vremena e, da date još podataka kada budete odgovarali na pitanja zastupnika i sasvim sigurno ćete moći razraditi mnogo toga što ste sada naveli. Gospodine Huben, izvolite, vi ste na redu. Gospođo predsjednica, cijenjeni zastupnici, dame i gospodo, hvala što ste me pozvali e, na ovaj sastanak na temu piratstva u Africi ja ću vam dati neke informacije o organizaciji i koordinaciji međunarodnog odgovora na piratstvo i konkretnije o kontaktnoj skupini za piratstvo na, e, pred obalama Somalije, koje je Evropska unija, e, predsjed, kojom predsjeda Evropska unija. E, to, ta kontaktna skupina objedinjuje sve dionike, javne i privatne, civilne i vojne i ona je jedinstven i uključujući kontrakt koji predstavlja jedan novi e, međunarodni model upravljanja za potpuno sveobuhvatni pristup ovom kompleksnom problemu. E, djeluje od 2009. i odigrala je značajnu ulogu u postizanju vrlo konkretnih i pozitivnih rezultata. E, razlog tome je što svatko mrzi pirate, niti jedan drugi izazov e, ne stvara tako jedinstveno jedinstveni angažman svih dionika tu je e, ta skupina ima jednu otvorenu arhitekturu, dobrodošli su svi e, oni koji su spremni doprinijeti rješenju problema piratstva, e, uključujući nacionalne vlade, međunarodne i regionalne organizacije, nevladine organizacije i tako dalje. E, jedinstveno je u tome da nema formalnu strukturu, ni kruti protokol, ni stalnu infrastrukturu, niti e, zaposlenike, nema proračun, nema tajništvo, nema formalna pravila, e, kao jedna prijelazna tijelo za koordinaciju održava jedan specifični ograničeni fokus na pomorsko piratstvo pred obalama Somalije što omogućuje političku suradnju među vrlo različitim aktorima koji, među kojima su mnogi, e, mnogi e, inače ne bi surađivali međusobno. Radi, surađuje sa UN-om, e, ali nije ne spada pod UN. Kontaktna skupina je igra odlučujuću ulogu u, u stajanju na kraj nekažnjivosti piratstva eh, i ustanovila je koordinira jedan legalni lanac koji omogućuje da se eh, pirate eh, dovede na Sešele i nakon što im se sudi i nakon što ih se osudi da ih se vrati u Somaliju. E, igrala je ulogu u stvaranju e, suradnje u tom smislu na vrlo uspješan način. I konačno, e, kontaktna skupila je doprinjela javnoj diplomaciji i svijesti među omladinom u Somaliji da se klone piratstva. E, može se zaključiti da kontaktna skupina e, zaslužila političku legitimnost zato što daje rezultate bez strukturne e, bez ikakve strukturne formalnosti i postignuta je tu jedna sinergija. Eh, UN i UNODC eh, su ključni partner u tom smislu i vrlo mi je drago što imam eh, mogućnost zahvaliti i čestitati gospodinu Alenu Kolu na njegovom osobnom zalaganju i savršenoj suradnji koju s njime imamo na ovom području. E, Europska unija je bila e, prisutna od samog početka osnivanja kontaktne skupine, e, međutim 2014. je zamoljena da preuzme predsjedanje gospodin Mačej Popovski, zamjenik glavnog tajnika službe za vanjske, vanjsko djelovanje je imenovan predsjednikom e, i to predsjedanje od strane Europske unije je bilo zajednički napor službe za vanjsko djelovanje Europske komisije i općih uprava DigiMove e i DigiDevco, EU ISS-a, EU PCEN-a e, i Europske delegacije u New Yorku, EU NAFOR-a i operacije Atlanta i EU CAP Nesora. Mi smo radili na e, temelju osnovnog načela jedna Europska unija. Dakle, cijela Europska unija predsjeda ovom e, e, kontaktnom skupinom, a ne komisija ili služba za vanjsko djelovanje. E, ciljevi su nam bili e, najprije načelo nula, da nula brodova i nula e, pomoraca je u rukama pirata. Kao drugo, reforma i poboljšanje strukture kontaktne skupine i na kraju dokumentacija naučenih lekcija iz iskustava, dakle što smo činili, kako smo činili i zašto je to funkcioniralo. E, mi smo postigli gotovo potpuno e, e, postavljene cimelje. Trenutno je nula brodova u rukama pirata za razliku od 60 koliko ih je bilo 2011. A 732 pomorca su bila zarobljena 2011. Danas ih je samo 26. Posljednja skupina pomoraca bila je puštena na slobodu prije mjesec dana, nakon što su prošli užasne, užasna iskustva u zarobljeništvu. Gospodin Popovski im je čestitao na e, izdrživosti i e, čvrstini s kojom su sve to izdržali. U listopadu 2014. skupina je e, ustanovila takozvani fond za obitelji preživjelih E, preživjelih zarobljenika piratstva kako bi se pružila medicinska i socijalna podrška pomorcima i njihovim obiteljima nakon njihovog puštenja. Predsjedništvo strane Europske unije je bilo e, zainteresirano da se e, skupinu učini više orijentiranom na trenutne zahtjeve i da, da ona bude što učinkovitija što se tiče upotrebe novca su aktivnu ulogu trenutno igraju e, igra Komisija za Indijski ocean u kojoj su Japan, Mauriciju, Sešeli i Ujedinjeni Arapski Emirati. E, prioritet Evropske unije pritom je da se dokumentiraju sve naučene lekcije, e, odnosno sva iskustva i u tom smislu je osnovan konzorcijum za naučene lekcije e, kojim koordinira kojim koordiniraju istraživači sa e, sveučilišta u Cardiffu. E, oni su završili prvu fazu analize i ja bih osobito želio naglasiti da je e, publikacija tog istraživanja pripremljena pod e, nadzorom EU ISS-a e, gdje je dokumentiran razvoj i razvoj kontaktne skupine. I konačno nešto o spornom pitanju, a to je opseg takozvane područja visokog rizika Egipat, Indija, Indija, Pakistan, Saudijska Arabija, Oman i Džibuti su tražili da se revidira taj opseg, međutim drugi dionici su bili zato da se zadrži nepromijenjeni opseg tog rizičnog područja. E, e, pri, priznaje se da bi e, interes onih dionika koji nisu dijelovi e, pomorske industrije trebalo, da bi ih trebalo uzeti u obzir kad je riječ o definiranju tog područja. I ja, se, ja sam često uvjeren da će tu biti nađeno rješenje. Dame i gospodo, u posljednjih nekoliko minuta sam vam e, dao neke informacije o ovom modelu koji treba dalje e, istraživati. Ja vjerujem da je predsjedanje od strane Europske unije bilo značajno i važno. To nije samo prvi put da jedna organizacija, a ne nacionalna vlada upravlja e, skupinom, nego što je još važnije, kontaktna skupina je jedan e, model upravljanja gdje sa više dionika E, koji e, na iznenađujuća dobar način odgovara Europskoj uniji e, i omogućila Europskoj uniji da preuzme međunarodnu odgovornost i preuzme vodeću ulogu u predvodeći jednu veliku i vrlo raznoliku grupu dionika. Očito je karakter Europske unije same po sebi E, odgovarajući za e, takvu jednu ulogu. Od 28 e, zemalja članica naravno može učiniti više nego jedna sama kao što ujedinjeni napori 80, otprilike 80 sudionika u kontaktnoj skupini je naravno može postići mnogo veće rezultate nego što bi to bilo inače moguće. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sada riječ ima Adrian van der Meer iz Europske komisije. Zahvaljujem predsjednice, poštovani zastupnici, poštovani kolege. Mi bismo vas e, željeli obavijestiti o aktivnostima koje smo proveli na kojima još uvijek radimo u borbi protiv piratstva tijekom protekle godina. Prije svega, podsjetio bih na rezoluciju Europskog parlamenta iz 2008. koja je bila od velikog značaja za sve nas kao smjernica za početak rada na ovom problemu. Ta je rezolucija još uvijek nešto što je danas vrlo ažurno u smislu piratstva i razine svijesti o situaciji na moru. Odao bih priznanje toj inicijativi jer važno je znati gdje se nalaze plovila i gdje kako je moguće detektirati određena kretanja koja bi mogla značiti piratsku aktivnost. Nadalje podsjetio bih na činjenicu da je piratstvo zapravo kraj jednog lanca. Radi se o aktivnosti, uvelike povezane sa organiziranim kriminalom, nečim što bismo željeli spriječiti, i to provodeći jedan sveobuhvatan pristup koji obuhvaća niz instrumenata koji zajednički funkcioniraju. Kada govorimo o piratstvu, očito govorimo i o razvoju suradnje i radu na smanjenju siromaštva i pokušaju bavljenja onim korijenima i uzrocima. Dakle, govorimo o izgradnji mira, sprečavanju sukoba i naravno pitanjima sigurnosti. Ja prihvaćam, e, predstavljam odjel koji se bavi pitanjima sigurnosti, tako da će moje izvješće uvelike biti vezano uz ono što smo do sada radili u borbi protiv piratstva kroz konkretne projekte na temelju instrumenta za doprinos miru i stabilnosti, e, koji se prije instrument za mir i stabilnost, ali jasno je da se ovdje radi o jednoj dugoročnoj perspektivi gdje se pokušava uvesti strukture diljem svijeta kako bi se moglo boriti e, i zaštititi pomorsku sigurnost. Moje dakle izvješće će se baviti pitanjima sigurnosti. Postoje naravno i druga pitanja, no njima se bavimo na drugim razinama. Naše vodeće načelo nije samo rezolucija koju sam već spomenuo, već i ono što se nalazi u samom instrumentu za stabilnost, dakle radi se o nizu prioriteta koji su ovdje identificirani, ali isto tako imamo i strategiju za razdoblje 2014. do 2020. koja je sastavni dio instrumenta i isto tako indikativni program za razdoblje 2014. do 2017. Jasno je da kao Europska komisija mi imamo zadaću na temelju ovih dokumenata koja uključuje i pitanja regionalnih politika. E, jučer je također usvojena takva politika za Gvinski zaljev i naše zadaće u potpunosti pod pomoći e, i raditi na pitanjima borbe protiv piratstva. Ako pogledamo indikativne iznose za razdoblje 2007. do 2013. ukupno se radilo o 26,5 milijuna eura koji su uloženi u ovu svrhu, a u razdoblju 2014. do 2017. 16,5 milijuna eura je pripremljeno, je planirano. U tom smislu jasno je da je za sve nas ovdje prisutne jasno važno da na dolazećim godinama ostvarimo jasne rezultate s obzirom na nadolaznu reviziju u dolazećim godinama kako bismo mogli ponovno iskoristiti raspoložive fondove za razdoblje 2018. do 2020. To je također važno imajući na umu da postoji velik broj konkurentnih prioriteta danas – koji se također financiraju iz ovog instrumenta. Na neki način možemo se smatrati sretnima. Sretnima zbog toga što na istoku Afrike postoji politički zamah koji se temelji na kodeksu ponašanja uspostavljenom u Djibutiju. i ono što mi pokušavamo učiniti na smislu naše pomoći na partnerskoj osnovi uključiti se u niz aktivnosti koje su predviđene tim kodeksom ponašanja. Što pak znači da mi pomažemo uspostaviti jedan regionalni koordinacijski centar u Djibutiju. Također provodimo i promičemo osposobljavanje e, od niza partnerskih zemalja u tom centru, ali isto tako pokušavamo uspostaviti i niz pojedinih aktivnosti što se tiče provođenja zakona i sličnih područja. Dakle, mi provodimo program zajedno sa Interpolom o provođenju zakona u cijelom nizu zemalja kako bismo pomogli srušiti te piratske mreže i također smo pokušali raditi u širem smislu na pitanju Indijskog oceana jer pokušavamo povezati pojedine regije Indijskog oceana e, kroz fuzijske centre i ponovno kroz aktivnosti osposobljavanja. No, razvina informacija ovdje od ključne važnosti kako bi se podigla razina svijesti o tome što se doista u ovim regijama događa. Što se Gvinijskog zaljeva tiče, u potpunosti dijelim procjenu e, mojih kolega. Dakle, doista je došlo do promjena aktivnosti sa istoka na zapad Afrike. E, u zapadnoj Africi pretežno se radi o nezakonitom ukrcaju nafte i tu se nadovezujemo na aktivnosti koje se temelje na kodeksu ponašanja uspostavljenom u Jaundu, što nam daje političku osnovu za djelovanje i mogućnost da uspostavimo međunarodne, međuregionalne koordinacijske centre, da upotrebimo stručnjake ondje i da nastavimo na koordinaciji aktivnosti osposobljavanja. Ovo bi bio vrlo kratak, sažet pregled onoga što radimo na temelju instrumenta za doprinos miru i stabilnosti u smislu naše borbe protiv piratstva. I još jednom, ovdje se radi o jednom posljednjoj mogućnosti, instrumentu koji, kao što je kolega objasnio, kratkoročna komponenta, a dugoročna komponenta je nešto što na čemu također radimo unutar Europske komisije DEFCO-a kako bismo dakle uspostavili strukture kojima se i dugoročno može boriti protiv piratstva imajući na umu naravno da se mnogo mora učiniti i protiv e, stvarnih uzroka i problema za to. Hvala. Hvala lijepa. Otvaram sada raspravu. E, gospodin Gale se prvi javio za riječ. Hvala lijepa. Gospođo predsjednice, e, cijenjena gospodo, e, zahvaljujem vam na ovim zanimljivim prezentacijama. Pričekat ću trenutak dok svi stavite slušalice. Mislim da je vrlo važno da mi kao Evropska unija e, sveobuhvatnim mjerama reagiramo na takve izazove, a to znači e, uzroci piratstva su u pravilu na kopnu i važno je da mi branimo svoje interese na način da našu trgovinsku flotu koja E, da, da, važno je da štitimo svoju trgovinsku flotu koja plovi e, pred obalama istočne i zapadne Afrike, e, a to naravno možemo postići tako što se umrožimo naše napore. Moje pitanje je na koji način ste umreženi sa trgovinskom e, mornaricom, odnosno e, kako izgleda e, razmjena informacija. Ja sam ja sam imao kontakte s jednom organizacijom koja se zove OCIMF. Oni očito imaju svoje vlastite mreže i informiraju svoje sudionike, odnosno kapitane brodova o aktualnoj situaciji i oni očito moraju surađivati i sa vama. Dakle, moje pitanje je na koji način se to odvija, je li to dio vaše nadležnosti ili se to um, odvija zapravo od slučaja do slučaja, slučajno manje više. E, jučer je usvojen akcijski plan za Gvineski e, zaljev. Da li možete e, i nešto o tome, nešto konkretno reći i o tome? Thank you. Hvala lijepa. Gospođa Gomeš ima riječ. E, hvala e, na sva tri izlaganja koja su bila korisna. Mislim, međutim, da e, kada se radi o ovoj temi, trebamo dovesti osobe koji su iz redova vojske. Primjerice oni koji su sudjelovali u operaciji Atalanta. Njihovo bi iskustvo bilo zanimljivo čuti to bi nam omogućilo da bolje shvatimo na koji način se njihovo iskustvo može prenijeti u zapadnu Afriku, jer vidimo da se sada mnogo toga e, prebacilo s istočne na zapadne obale Afrike. Što se tiče e, drugih aspekata, bila sam prošle godine usred Atlantika u Sao Tome i Principe na seminaru koji su e, Britanci organizirali u Saotome i Principeu. A Kraljevski institut za strateške studije govorio je o tome kako se u zapadnoj Africi povećava kriminal i oni su zapravo vrlo detaljno o tome e, govorili e, bilo je to vezano za krađu nafte u Nigeriji prvenstveno, ali isto tako o trgovini oružjem i drogom. Ono što je također bilo vrlo zanimljivo, da su, da su mnoge europske tvrtke te koje sudjeluju u e, piratstvu. Bilo da se radi o, o brodarskoj industriji ili drugim industrijama, oni sudjeluju u piratstvu. Švedska tvrtka koja se zove Stena Oil odgovorna je za to da brodovi uzimaju naftu ukradenu u Nigeriji. Mala, mali otok sa o tome i principe je otok gdje se prekrcava nafta s malih brodova na velike brodove. Te su tvrtke bile u vlasništvu malteške tvrtke. Malta ima malu mornaricu koju onda možete nazvati mornaricom, toliko je mala. Oni su jednostavno e, dva kapetana dva broda uhapsili, a sada se predmet vodi pred sudom u Hamburgu, gdje je ta švedska tvrtka i jedna druga tvrtka zapravo <clears throat> optužuju nas da mi radimo ono što mi zapravo i trebamo raditi. Er, pazite, govorimo o e, državi koja je članica skupine afričkih, karibskih i pacifičkih zemalja. Dakle, morali bismo je podržati. <clears throat> Što je s onima koji se žele boriti protiv piratstva i nemaju mogućnosti da to naprave? Velika Britanija ili e, Portugal trebali bi obučavati tu zemlju, jer moja zemlja je tjesno vezana za E, za sve o tome i principe. Ali ne bi to trebale raditi pojedinačne države, već Europska unija kao takva. A i Amerikanci su bili na tom seminaru. Zapravo tamo su bila dva seminara, jedan koji su organizirali Britanci, a drugi su su bili organizirali Amerikanci. Situacija se pogoršava i e, s vremenom e, će se i više pogoršati, ne samo iz razloga koji su stručnjaci naveli, već i zato što će se uskoro dovršiti proširenje Panamskog kanala, a to će imati zaista velike posljedice na porast e, pomorskog prometa u Gvinejskom zaljevu. I to će mm, mm, otvoriti mnoge mogućnosti za legalnu trgovinu, ali i za ilegalnu trgovinu. Krijumčarenje drogom primjenice gdje su krijumčari drogom oni koji pribjegavaju samo sve sofisticiranim načinima za svoja kaznena djela. Moramo djelovati proaktivno, moramo e, razgovarati i s drugim dionicima koji će nam reći kakva je točno situacija i što sve mi iz Europske unije moramo mobilizirati. Kakva sredstva? Želim znati što nam e, kažu naši partneri iz Ujedinjenih naroda i drugi partneri. E, Nećemo e, samo surađivati s privatnim tvrtkama vezanim za brodare, već i s drugim kao što je to govorio Mihael Galer. Moramo raditi i mnogo drugo stvari. Treba obučiti eh, mnoge koji rade na tome carinike, priobalnu stražu. Moramo vidjeti situaciju, na primjer, eh, vojna baza na Zorima iz koje Amerikanci upravo odlaze. Europska unija bi je mogla vrlo dobro koristiti kao bazu za nadzor situacije u ovom slučaju. Ili e, pak e, neke, neka mjesta koja bi bila vrlo prikladna i koji bi htjeli sudjelovati u tome u Angoli, sa tome i Principeu mogli bi se i tamo organizirati e, centri za suđenja. Kako bismo izbjegli da se o ovim predmetima sudi na privatnim sudovima? Moje pitanje za stručnjake bi bilo kako sve ovo mogu povezati s činjenicom da se rizik terorizma samo više povećava. Naime, da nije samo skoncentriran na kopnu u Sjevernoj Africi, u Maliji, u Nigeriji. Boko Haram e, je jako vezan i za sve što je vezano za naftu. Dakle, kako se mi pripremamo, na koji način možemo proaktivno se boriti protiv tog zla koji samo sve više raste i kako možemo učiti iz iskustva s istoka Afrike. A oprosti još jedna stvar koju moram reći. Posljednje pitanje. Kad sam radila izvješće o pomorskoj dimenziji europske obrambene strategije, agencija koja je u Lisabonu osnovana kako bi se osigurala sigurnost na moru e, zbog e, različitih vrsta elementarnih nepogoda i drugih nesreća, oni zapravo nisu imali mandat da bi mogli podržati sigurnosne operacije, borbe protiv piratstva kao što je Atalanta i e, drugih operacija. Oni su to radili, ali to je bilo izvan njihovog mandata, njihove nadležnosti, što je smiješno. Zanima me je li se to promijenilo i da li mi radimo na tome da na otvoren, legalan način se ti kapaciteti zaista stavljaju u službu naše sigurnosti i obrane. Zahvaljujem, gospodin Tuna Kelam. Hvala vam, zahvaljujem se na vrlo korisnim i sve obuhvatnim prikazima situacije. Kao što ste spomenuli, od 2008. temeljni preduvjeti se nisu promijenili, no situacija je postala bolja i gospodin van der Mer me ohrabrio u smislu toga da Europska unija zapravo i zajedno sa tijelima u Somali radi upravo na ovim pitanjima. No, moje pitanje je UNODC i kontaktna skupina očito su eh, vrlo dobro surađuju i glavni zadatak bio im je eh, identificirati one ključne potrebe i to ispuniti u određenom vremenskom roku. No postoji problem gdje se spominje da je jedan apsolutni preduvjet e, višegodišnje sveobuhvatno planiranje. Možete li samo komentirati o tome kakva je mogućnost ostvarenja tog planiranja? Također se spomenulo da je bilo nekih prijedloga o tome da bi se mogla organizirati misija UN-a koja bi pružila oružane sigurnosne timove e, za ova plovila. Moje pitanje Dakle, postoji velik broj sigurnosnih timova ili antiterorističkih skupina e, koje djeluju na trgovačkim brodovima. E, i oni su ondje temeljem bilateralnih sporazuma ili se nalaze na posebnim antiterorističkim plovilima, a problem je pravni okvir. Gdje biste njih smjestili u pravnom okviru, jer njihove aktivnosti su uzrokovale također i određene probleme sa susjednim državama. Primjerice, slučaj u Indiji, gdje su dva talijanska marinca trenutno zadržani u Indiji. Zatim imamo još jedan slučaj koji nas brine. 14 e, estonskih građana, 6 britanskih građana koji su također u Indiji od listopada 2013. i to bez ikakvih podignutih pravih optužbi ili su čak oslobođeni e, bilo kakvih e, optužbi za kršenje indijskog zakona. No, svejedno, ti građani Europske unije su zadržani ondje. Gospođa Mogherini bila je prilično čvrsta i snažan jezik upotrebila u tom smislu. Pa me zanima, mislite li da je potreban jasni okvir za djelovanje tih antiterorističkih e, skupina i pitanje kako zaštititi njihova prava kao europskih građana u obavljanju tih aktivnosti? Hvala vam lijepo. Ukoliko nemam drugih pitanja, još jedna bih spomenula Zapadnu Afriku i Gvinijski zaljev. I ponovila pitanje gospodina Galera o nedavnom akcijskom planu za to područje. Dakle, zamolila bih naše izlagače da nam nešto više kažu o razlikama i promjenama u ovim aktivnostima u zapadnoj Africi, te što je zapravo potrebno od institucija kako bi se provali ti projekti. Čuli smo da postoji jasna veza ne samo sa piratstvom, piratstvom, već i tu se slažem s vama da je piratstvo svojevrsni kraj jednog lanca aktivnosti. Što upućuje na neke druge opasnosti i izazove. Dakle, da li se to odražava u povećanim aktivnostima, da li se je to odraz povećanih aktivnosti raznih terorističkih grupacija poput Boko Harama, Al-Qaide ili sličnog. Postoji rute iz Venezuele za zapadnu Afriku što se tiče trgovine drogom, a zacijelo postoje i neke druge rute koje koriste razni oblici organiziranog kriminala. Što bismo dakle trebali učiniti kako bismo mogli povezati naše napore da bismo se učinkovito borili protiv ovih problema. Hvala na intervencijama koje su bile vrlo zanimljive. Što se tiče suradnje prije svega, istina je da suradnja između vojske, industrije, e, Europske unije, raznih tijela UN-a e, je mnogo snažnije nego što je ikad bio slučaj. To pokazuje koliko je učinkovita, na, učinkovita ova kontaktna skupina i taj mehanizam za smanjenje sukoba iz Bahreina. Dakle, industrija i vojska pokazuju razinu suradnje bez presedana i što se tiče istočne Afrike, prvotno smo vidjeli jedno razilaženje e, što se tiče pomorskog kriminala, a povećanje trgovine heroinom i osobama. Oni koji najviše zarađuju od toga nisu oni pojedinci koji imamo u zatvorima u Somaliji, Sešelima, u Keniji, e, već su se zapravo kriminalci diversificirali u druge grane. Ako uzmemo heroin kao primjer, rat u Siriji i poboljšanje e, provođenja zakona u Južnoj Aziji je uzrokovalo prebacivanje na južnu rutu za prebacivanje heroina u Europu ili morem u Istočnu Afriku. Dakle, zločin na moru je vrlo fleksibilan. I nakon ovih suverenih 12 nautičkih milja provođenje zakona je slabi i to mjesto postaje vrlo prilično za kriminalne aktivnosti usporedbi sa kriminalom na kopnu. Spomenuli smo 2195 vijeću rezolucije Vijeća sigurnosti koja je ukazala na poveznost između transnacionalnog organiziranog kriminala i terorizma Jasno je da talibani uvelike zarađuju od trgovine heroinom na Indijskom oceanu i isto je tako jasno da je Al-Shabaab velikim dijelom financiran e, trgovinom ugljena na Bliskom istoku i nekim drugim pitanjima kojima se bavi e, UNODC. Također smo imali pitanje o sveobuhvatnim potrebama planiranja za Somaliju. E, time se bavimo kroz mehanizam sporazuma kojeg je osmislila Europska unija. Dakle, imamo učinkovit mehanizam za koordinaciju naših reakcija. A što se tiče sigurnosti, e, oružane sigurnosti, to je velik izazov. Na što se tiče pravne osnove, a ja sam e, pomorski odvjetnik i to se radi zapravo o državi e, registracije broda. Dakle, vidjeli smo da se sve više dolazi do primjenjivanja zastava pogodnosti i velik broj zapravo tih država ne preuzima nikakvu odgovornost za događaje na brodu. Ukoliko pirati napadnu broj, prva odgovornost za to i za pitanje taoca i oružanih reakcije je zapravo na državi zastave broda. No, prema iskustvu UNODC-a, niti jedna država koja koristi zastave pogodnosti nije sudjelovala u tim aktivnostima po pitanju stavca, niti u vojnim akcijama, nisu dakle nekakvu pomoć pružili u tim pitanjima. prebacili su svoju odgovornost na međunarodne pomorske snage, primjerice Europsku uniju, koja dakle to preuzima na sebe. I mislim da je to dugoročno veliko pitanje za brodarsku industriju. Ukoliko se osigurate kod nekoga ko pruča pruža treće razrednu uslugu, ne možete očekivati da tu prvu razrednu uslugu koju želite dobiti od nekog drugog. Dakle, uzvrši u obzir na odricanje odgovornosti kod država kako zastave pogodnosti, odgovornost je na sljedećoj luci, luci pristanka da preuzme odgovornost, što je u ovom slučaju bila Indija. I dakle, pokušavam pružiti smjernice što se tiče e, korištenja privatno angažiranog sigurnosnog osoblja i plovila koja su na moru, a koja imaju na brodu oružje u svrhu korištenja e, strane tog sigurnosnog osoblja. No, mislim da će i drugi kolege, drugi panelisti moći pametnije odgovoriti na druga vaša pitanja, pa ću im prepustiti riječ. Eh, hvala vam, uvijek se slažem s eh, ovime što ste rekli o zastavama pogodnosti, to je na neki način pitanje koje mene osobno zanima. Tako da podržavam što ste rekli, riječ bih sada dala gospodinu Hubenu. Eh, hvala vam, nadovezat ću se na Alana i odgovoriti na neka pitanja koja su postavljena. Prije svega, gospodin Galer je spomenuo tijek informacija protok informacija e, za trgovačku mornaricu. Svjesni ste da e, u sastavnom dijelu Operacija Atlanta u Pomorskom sigurnosnom centru stvoren je Pomorski sigurnosni centar za rog Afrike i radi se o čisto informativnom informacijskom centru gdje brodari prije polaska mogu najaviti koja će biti njihova ruta ukoliko prolaze kroz rizična područja, a za uzvrat e, vlasnici broda dobit će procjenu rizika za svoje putovanje i dobit će e, uvjerenje da će ih netko pratiti, promatrati. I to je dakle funkcija koju pružamo. Još postoje dva centra koja sličnu uslugu pružaju. E, to je pomorska organizacija Velike Britanije i Brodarski centar NATO-a ta dva centra imaju e, globalni, globalno područje djelovanja, a ovaj naš je vezan za projekt Atlantu i uz regiju kojoj djeluje. E, države članice e, bi zapravo trebale revidirati mandat ovog programa Atlanta i trebalo će vidjeti hoće li se prekinuti rad ovog centra koji je zadužen za rog Afrike. I usluge koje centar pruža brodarima su trenutno toliko vrijedne da bi pravo pitanje zapravo trebalo biti hoće li se produžiti i proširiti ovaj mandat e, i hoće li obuhvatiti Gvinski zaljev ili čak dobiti globalni sveobuhvat, ali to je jedno političko pitanje na koje moraju odgovoriti države članice u svojoj reviziji funkcioniranja projekta. Također, e, vjerojatno ste dobili informacije od kolega iz Okima o industriji koja zapravo uspostavlja svoje vlastite pod navodnicima centre u Gvinskom zaljevu. E, ono što smo mi doznali je da za brodare je veliko pitanje povjerenja. Prije nego što su spremni podijeliti neke informacije, e, primjerice GPS podatke o svojim brodovima, jer ne žele da to bude javno dostupno ili objavljeno na internetu, tako da oni smatraju da žele poslovati sa jednim pouzdanim partnerom. A s obzirom da je MSH HOA stvoren u kontekstu projekta Atlanta, oni su zapravo dobili taj položaj povjerenja za brodare. Koliko sam ja shvatio iz mojih kontakata sa industrijom, to povjerenje još uvijek ne postoji što se tiče centara u Gvinijskom zaljevu i to je jedan dugoročni projekt e, na kojem moramo raditi prije nego što se može uspostaviti ta jedna pouzdana veza, odnos između pomorskih centara i brodarske industrije za područje Gvinijskog zaljeva. Nekolicina pitanja, e, gospođe Gomeš, bavila su se zapravo općo situacijom u pomorstvu. Spomenuli ste širenje panamskog, panamskog kanala i upotrijebio ih ovdje jedan e, izraz e, koji je dolazi iz književnosti. E, dakle, spominje se more koje nije ni pod čijim nadzorom i to ukazuje na situaciju gdje zapravo velik dio mora nije pod ničim upravom i nemamo dovoljnih kapaciteta da se nosimo sa tim ogromnim izazovima s kojima smo suočeni. Isto tako vidimo da određen broj tih izazova e, se međusobno e, osnažuje. Tu to je vrlo osjetljivo kada govorimo o mogućoj vezi između piratstva ili pomorskog kriminala E, i terorizma koji je financiran takvim kriminalom. Dakle, to je nešto gdje i sa strateške i obavještajne perspektive ili sigurnosne moramo doista biti vrlo budni, vrlo oprezni u praćenju situacije i da se ponovno vratimo na rad e, radne skupine e, pet koju predvodi Italija, oni su se konkretno bavili financijskim tijekovima novaca koji dolazi iz piratstva. I pokušali su identificirati glavne mozgove iza kriminalnih organizacija. E, primjerice imamo ljude u Dubaju koji mnogo zarađuju toga i koji zapravo financiraju takve poduhvate. I tada se pokušalo prikupiti informacije o pojedinom slučaju, identificirati državu koja bi bila spremna e, to dovesti, izvesti pred sud, e, prikupiti dokaze i to je bio jedan vrlo važan, nazovimo to recept za bavljenje ovakvim pravnim aktivnostima, a to je nešto što bi se definitivno moglo primijeniti i u neka druga područja. Gospođa Gomeš je također spomenula e, EMSU, Europsku agenciju za pomorsku sigurnost i tu bih e, dodao Europsku agenciju za obranu ili centar za satelite. I to bih pitanje stavio u kontekst provedbe akcijskog plana Europske pomorske sigurnosne strategije. Naime, ta strategija je doista identificirala na koji način funkcioniraju pojedine podrške ili odnosi za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku i na koji način bi se to moglo proširiti i osnažiti. No to bi trebalo činiti kroz odgovarajuće postupke, kroz odgovarajuće kanale, a to bi bilo promjenom službenog mandata pojedinih organizacija. No, to je prepoznato i na tome se radi, no također treba će određeno vrijeme za to. No, širenje mandata EMSA je svako nešto što iz naše perspektive se čini zanimljivim. I gospodin Kjelom je spomenuo e, višegodišnje e, sveobuhvatno planiranje i slažem se da je to e, svojevrsni sveti gral, no uzevši u obzir da mi radimo u okruženju multinacionalne naravi s velikim brojem dionika gdje imamo predstavnike nacionalnih vlada, međunarodnih organizacija, privatnog sektora, je nešto što je vrlo, vrlo teško postići. I nikad nećemo moći imati jedno tijelo za planiranje koje će biti odgovorno za, taj, za to sveobuhvatno višegodišnje planiranje. I sljedeće najbolje što možemo dobiti je e, pokušati e, dobiti vidljivost aktivnosti drugih dionika i tada koordinirati najbolje što možemo te aktivnosti. A to možemo učiniti samo na dobrovoljnoj osnovi i zbog toga sam e, i Pokušavam prenijeti ova iskustva iz kontaktne skupine jer se čini da je to dobar mehanizam da se okupi e, te vrlo raznolike dionike koji su svi potrebni kako bi se mogla e, mogao dati jedan održiv dugoročni odgovor na ovako složen problem. Hvala. Gospodine izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. E, hvala na pitanjima koja cijelu ovu tematiku stavlja u jedan širi kontekst. A to je ono što smo pokušali učiniti u akcijskom planu za Gvineski zaljev koji je usvojen jučer na vijeću. Jedan od autora je ovdje, e, gospođa Davis koja je pripremila te dokument, ali vrlo je jasno da strategija u tom akcijskom planu po prvi put predviđa provedbu jednog sveobuhvatnog pristupa za jednu e, konkretnu regiju i tu su doista dotaknuta sva pitanja e, koja ste vi spomenuli gospođo predsjednice e, što se tiče pomorske sigurnosti, e, vladavine prava, borbe protiv piratstva i ljudskih prava i tako dalje, također podvlačići potrebu za daljnjim održivim razvojem gospodarske E, gospodarske situacije u priobalnim državama e, to znači i e, to uključuje i pomorski sektor. Dakle, radi se o povezivanju svega što radimo u okviru prevencije konflikata i E, svih drugih e, e, svega drugoga što poduzimamo. Naravno sve to prilagođeno razmjerima prijetnje i opasnosti. Dakle, radi se o jednom cijelom nizu mjera – koji uključuje i gospodarski razvoj e, obalnih država i tu međunarodnu suradnju. Gospođo predsjednice, svaki dan kao i vi i mi smo suočeni sa e, međusobno sukupljenim prioritetima. E, s jedne strane organizirani kriminal, s druge strane e, zaštita ugrožene infrastrukture. Dakle, mi znamo da je su vrlo veliki interesi u pitanju, interesi Europske unije. Jasno je da iza tih razno raznih aktivnosti e, postoje neke jako velike e, Teme. i ono što mi pokušavamo u našim programima je da se naravno e, bavimo jednim nizom pitanja koje imaju veze sa tim kriminalnim aktivnostima, ali e, želimo imati strukture e, kako bi se nosili sa organiziranim kriminalom i važno je da poboljšamo upravljanje u nekim e, konkretnim zemljama, da međusobno povežemo te zemlje, odnosno da postignemo suradnju e, i unutarnju i vanjsku suradnju. Na primjer, kad je riječ o e, epidemiji ebole, tu se također pokazala velika potreba za suradnjom E, među raznim organizacijama i za prekograničnom suradnjom. Po mom mišljenju to je suština, e, mi dugoročno gledano pokušavamo e, ustanoviti različite instrumente, različite strukture kako bismo suzbijali negativne pojave koje su posljedice globalizacije. To je ono što pokušavamo činiti. Je li to lako? Ne, nije imamo velike poteškoće naći e, prave partnere, ustanoviti e, ciljeve, surađivati, e, kao što je već spomenuto, međunarodne organizacije mogu biti vrlo važan element. Mi moramo i želimo surađivati sa regionalnim organizacijama jer smatramo da su one vrlo važni partneri jer pitanja e, o kojima se radi ne mogu biti riješena na nacionalnoj bazi, tu se mora imati jedan međunarodni pristup, spomenuli ste kokain, to je ono što pokušavamo učiniti i u, okviru programa za e, e, borbu protiv krijumčarenja kokaina imamo program također za zapadnu Afriku da e, organiziramo razmjenu između policija i da se osnuje neki mini Europol e, svojevrsni i za zapadnu Afriku. E, to su sve me, mjere koje primjenjujemo kako bismo se borili protiv organiziranog kriminala, ali ono što je važno da imamo e, ustanovljene strukture koje e, čija je upravo namjera da e, svrha da se na organiziran način bore protiv tih pojava. Tu nam je potrebna naravno E, suradnja, zajednička sigurnosna obrambena politika. Mi se nadamo da ćemo e, u budućnosti e, biti uspješni također surađujući sa privatnim sektorom koji ima svoje vlastite sustave, ali za nas nije e, održiva, održivo rješenje da se e, to prepusti njima, zemlje moraju imati svoje vlastite strategije i e, suradnju e, na tom polju. Dakle, za nas je u, tom, u toj mješavini borbe protiv terorizma, organiziranog kriminala i tako dalje, mi pokušavamo financirati inicijative neke su započete u Abu Dhabiju u Ženevi kako bismo e, primijenili i e, odluke vijeća iz veljače i kako bismo e, nastavili sa provođenjem te, tih e, politika imali smo e, sastanke e, na Malti gdje su i zastupnici parlamenta bili prisutni. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodo, da li se još netko želi javiti za riječ? Ako ne, e, ja bih e, zaključila ovaj dvodnevni sastanak pod odbora za sigurnost i obranu. Zahvaljujem našim panelistima na njihovom sveobuhvatnom i e, vrlo zanimljivom izlaganju. E, sigurno ćemo nastaviti promatrati razvoj događaja i e, imat ćemo još sastanaka posvećenih e, ovim pitanjima, vjerojatno već ove godine, tako da ćemo biti u stanju pratiti e, možda i uz doprinos privatnog sektora jer naravno da je bitno zaštititi i e, trgovinsku mornaricu Europske unije. Želim podvući ovo što je rekao gospodin Kohl o neophodnosti da se razjasni pravna situacija trgovačke e, flote jer trenutno e, u svjetlu ovog razvoja situacije e, pravna situacija nam ne dopušta učinkovitu suradnju Hvala lijepa i također želimo čestitati službi za vanjsko djelovanje i svim drugim e, institucijama na aktivnostima koje su dovele do oslobađanja talaca. Mislim da je e, neophodno podržati sve E, aktivnosti koje su neophodne za oslobađanje preostalih 26 talaca, što je naravno vrlo važno. U tom smislu moramo podržati sve agencije i institucije Europske unije. E, hvala lijepa gospodo, naš sljedeći sastanak je 24. ožujka, današnji sastanak je ovim završen.